So, ladies and gentlemen, uh, we are going to have a very exciting session about... Imaćemo vrlo uzbudljivu sesiju o ulozi parlamentaraca u promatranju izbora. Molim da sjednete kako bismo mogli početi. Vrlo mi je drago da u ime organizatora pozdravim e, govornike na našem pa-, panelu. E, svi e, i sve sudionike na, ovom, na ovoj sesiji. Tema je uloga i najbolje prakse parlamentarnog E, promatranja, uključujući i kodeks ponašanja. Parlamentarci često e, su promatrači na izborima, naročito u okviru regionalnih organi. Imamo EU, OSS, e, NATO, Vijeće Europe, imamo organizaciju američkih država i međunarodnu organizaciju frankofonije, Panamerički parla, panafrički parlament. Parlamentarci su e, izabrani od strane naroda i to daje dodatnu kredibilnost i vidljivost e, promatračkom procesu, uključuju i, i e, situaciju nakon izbora. Politička pripadnost stranačka, politič, pripadnost parlamentaraca to dalje pojačava. Njihove preporuke su vrlo važne. Moramo e, priznati da u nekim prilikama e, ključne ključna načela međunarodnog promatranja se krše ili se ne u potpunosti primjenju. Govorimo o objektivnosti, namješanje u izborni proces, e, nedavanje komentara i tako dalje pojavili su se neki problemi u posljednjih nekoliko godina zbog lošeg ponašanja parlamentaraca. To su javni komentari e, parlamentaraca izvan okvira misije koje pripadaju, e, suprotstavljane izjave i, ili čak e, putovanja u ne, nepriznatnim subjektima Mogla bih nastaviti popis. E, imamo sukobe interesa, političke, osobne i financijske. I to je problematično. Takav, takvo ponašanje je suprotstavljeno međunarodnim načelima promatranja i to ima štetni utjecaj na kredibilnost promatračkih misija kredibilnost promatranja e, treba biti održana. Ne smije se narušiti. Dati ću neke primjere. U Europskih parlament se suočio s takvim slučajevima. E, e, naročito se to događalo kod naših istočnih susjeda u Armeniji, Azerbajdžan. Članovi u jednom slučaju e, su bili izbačeni iz izaslanstva, u drugom slučaju članovi nisu mogli sudjelovati e, na nikakvim službenim sastancima nakon, do kraja izbora. Dakle, bilo je takvog e, ponašanja, ali bilo je i konsekvenci takvog ponašanja. Kad se nije poštivao princip objektivnosti E, ovakve probleme moramo e, rješavati na najozbiljniji moguć način. E, moramo imati kodeks ponašanja jer promatračke misije su neophodne za poštivanje ljudskih prava, za razmjenu najboljih praksi. Parlamentarne skupštine koje su djelovale na području OSS-a Eh, Europski parlament, eh, skupština eh, OSS-a, NATO, parlamentarna skupština NATO-a. Svi imaju svoje kodekse ponašanja. Sada imamo jedan zajednički kodeks ponašanja za parlamentarce. To su usvojile četiri skupštine. Europski parlament i Vijeće Europe su usvojili takav kodeks i u, druge dvije e, u dva druga parlamentarna e, foruma se također e, sada vode rasprava o tome i taj će kodeks biti usvojen. Gospođa Izabel Santoš, potpredsjednica parlamentarne skupštine OSS-a, Mario Galea, zastupnik, zastupnik u Malteškom parlamentu, Oliver Kask, e, sudac, e, član Venecijanske komisije i gospođa Solrun stridor e, direktorica ureda OES-a ODIHR. Sada ću pozvati sve naše članove parlamente, panela da govore o, naročito o kodeksu ponašanja promatrača. E, ispitat ćemo najbolji način pomirenja slobode izražavanja e, e, povezano sa statusom međunarodnog promatrača. Relevantnost za parlamente u ustanovljavanju tih misija mora počivati na takovom kodeksu trebamo biti odgovorni za ono što se događa nakon izbora, moramo također odgovarati za loše ponašanje promatrača ako do njega dođe. Imamo mm, za to instrumente. Budući da nemamo mnogo vremena, E, i kako bismo uštedili vrijeme za e, e, u interakciju sa sudionicima ove sesije, molim da se govornici ograniče na pet do šest minuta kako bismo kasnije mogli imati dobru raspravu. Hvala lijepa gospođo predsjednice čestitke na organizaciji ovog događaja mi ovdje raspravljamo o vrlo važnim temama. E, promatranje e, od strane OSS-a datira e, na godinu 1993. Tam, bili smo tada promatrači u Ruskoj federaciji. Od tada smo bili u 173 zemlje. E, u posljednjih nekoliko godina smo imali 50 e, promatrača u raznim zemljama. E, želimo ko, imati misije i u konsolidiranim demokracijama i u novim demokracijama. Mm, to je važna mogućnost da jačamo demokraciju sve demokracije. Naš rad na tom području se zasniva na e, promatranju e, parlamentaraca. Moramo naglašavati demokratske e, elemente, kao što smo jučer čuli. Prirodno, prirodno je da promatračka misija na kojoj su na čelu ljudi koji dobro poznaju situaciju u toj zemlji, jer su i sami zastupnici. E, htjela bih dati e, e, kratki opis naših postupaka, a onda ću govoriti o ponašanju. Kao što biste i očekivali, u od našeg iskustva sa više od 153 e, misije e, u kojima je sudjelovalo više od 5000 članova. E, zahvaljujući tome imamo dobro ustanovljene postupke i veliko iskustvo, ali postoje neke ključne stvari koje bi mogle biti zanimljive za vas. Šefovi naših misija njih bira predsjednik skupštine. U većini slučajeva su to viši dužnosnici e, OSS-a. E, ti e, vođe misija nisu samo odgovorni skupštine, već i predsjedniku OSS-a i vladi države u kojoj nastupaju. E, ta načela su nam dobro poslužila. Mm, imamo e, i formalne, formalna načela e, za to. Ne, član ne smije biti iz susjedne zemlje, ne smije biti osoba koja ima sukob i interesa ili koja ima složene moguće e, kompromitirajuće veze s tom zemljom. Drugo, ograničavamo broj promatrača e, na e, na 10% od cjelokupnog sastava. To je učinkovit način da osiguramo da nijedna zemlja iz koje dolaze promatrači promatrači ne može imati pretjeran utjecaj. Za svaku pojedinu misiju svi naši promatrači moraju potpisati i vratiti tajništvu e, potpis, moraju potpisati kodeks e, e, ponašanja. Moraju dokazati da nemaju nikakav sukob interesa, politički, ekonomski ili neki drugi da su sposobni da budu objektivni promatrači. Vi svi možete e, e, dobiti uvid u taj kodeks. U tri e, slučajeva od naših tisuća članova smo imali otpuštanje članova misije. Dakle, to je vrlo mali postotak mi želimo e, točno e, analizirati i pratiti ponašanje e, promatrača. Mi smo jasno rekli i izrazili našu zabrinutost zbog mogućeg kršenja kodeksa i naročito smo pozvali nacionalne parlamente da se suzdrže od sudjelovanja u procesima koja nisu zasnovana na transparentnim procesima sa sistematskom metodologijom i moraju jasno potvrditi da e, naše promatračke misije e, imaju e, su nadređene bilateralnim aranžmanima Htjela bih vam mm, i detaljnije prikazati naš pristup. Eh, Dati ću dva primjera. Eh, imamo eh, promatrače koji krše propisa. U koji puta smo imali situacije u kojoj su naši članovi unilateralno putovali u zemlju kako bi sami izvan e, e, misije e, vršili svoju dužnost i vršili promatračku dužnost. Oni su se koji puta oslanjali na nepouzdane medije i davali neprimjerene e, komentare. Mi smo naravno sankcionirali te e, takove članove. E, takove slučajeve ozbiljno. Zbog e, strukturalnih razloga mehanizmi za sankcioniranje neće biti isključeni u budućnosti nakon e, evaluacije troškova i koristi misije. Lažni promatrači koje šalju vlade kako bi osigurali e, prijateljske poruke, naglašavam prijateljske e, poruke, prošle godine smo imali e, kolegu kojem je čest, čak pokazana, pokazan popis e, koristi koje bi on mogao imati od neobjektivnog e, obavještavanja i promatranja. To je neprihvatljivo, naravno. I završit ću svoje izlaganje. Neću više tračiti vrijeme na ovu teme E, ostavit ću to za našu raspravu. I think this is a Najpša hvala, mislim da je ovo krajnje važan, važna stvar da ove dvije kategorije uh, e, uh, e, kršenja pravila su jako važne. Sada gospodin Galea, izvolite, imate riječ. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Election observation. Hvala. Promatranje izbora postalo je samostalnom e, disciplinom e, sa svojim kodeksom ponašanja i pravilima, a također međunarodnim e, propisima, sporazumima i međunarodnim standardima. Kada se tim standardima udovolji, onda oni odražavaju suverenu volju naroda i oni zapravo daju legitimitet izborima. Međunarodne promatračke misije na poziv suverenih država sada se smatraju najboljom praksom Prisutnost promatrača može spriječiti prijevare i osigurati transparentnost i povjerenje javnosti, a to je također mogućnost da zemlja domaćin provede vanjsku reviziju svog izbornog procesa, a preporuke promatrača imaju za svrhu poboljšanje budućih izbora. Opći demokratski izbori ne mogu se razdvojiti od ljudskih prava i zapravo praćenje izbora je i praćenje poštivanja ljudskih prava, dakle prava na glas, na tajno glasovanje, na kandidiranje, na e, univerzalne izbore i to su temeljna prava i temeljne slobode što također uključuje i slobodu izražavanja, mišljenja, druženja i e, slobodu kretanja, okupljanja, slobodu od diskriminacije i ono što je najvažnije, pravo na učinkovit pravni lijek. To također ukazuje na odgovornost naš parlamentaraca koji sudjeluju u promatračkim misijama narod, zemlje domaćina očekuju veće standarde od nas i ako mi to propustimo pružiti, to utječe ne samo na naš integritet, nego i ugrožava integritet cijele misije. 2010. godine međunarodne promatračke misije pale su na dno dna, dakle u jednog skandala koji je jednu misiju parlamentarne skupštine Vijeća Europe u Azerbejdžanu izbor e, je bio e, dosta pun propusta i nije se poštivalo ljudska prava. No, ipak, e, izbori su provedeni i uz prisutnost misije Vijeća Europe dalo se zeleno svjetlo, a misija je šokantno izjavila da se ispunjavaju standardi Vijeća Europe i ta misija u Azerbejdžan je spomenuta u, dok sam studirao na eh, postdiplomskom studiju za pružanje pomoći u izborima i to u na, studiji naslova kavijar diplomacija. To se naziva kavijar diplomacijom jer Standard eh, kavijara u Azerbejdžanu je 2 kg i to se smatra najfinim eh, kavijarom koji vrijedi tisuće eura. Tako, je darove režim u Baku daje redovito i eh, svojim službenicima uz i besplatne odmore i slično. Dakle, sudionici promatračke misije izdali su um, međunarodne standarde i također Europsku povelju o ljudskim pravima. U studiji stoji režim u Baku je uspio ušutkati kritičare i uspio pretvoriti promatranje izbora u pravo političko kazalište apologeti režima e, su onda, zahvaljujući materijalnim koristima, ga obranili unatoč dokazima da je korupcija spriječila izvršenje međunarodnih obveza. Tijekom e, godina promatračke misije pridonijele su u nemaloj mjeri demokraciji, ljudskim pravima i vladavini prava. Istina je da još uvijek postoji e, kršenje ljudskih prava i postoje sukobi i također opresivni režimi, no bez doprinosa promatračkih misija u svijetu situacija bi mogla biti još gora ne možemo dakle ugroziti njihovu učinkovitost izborom, izborom parlamentaraca koji su podložni korupciji i prijeverama. To dakle nameće odgovornu, odgovornost našim parlamentima pri biranju članova za međunarodne promatračke misije. Oni taj izbor moraju mudro provesti bez straha i trebaju osigurati da odabrani parlamentarci e, će e, pomoći misiji u obavljanju njezine zadaće, ne je ugroziti. Također, e, u ovoj studiji Kavijar e, diplomacija govori se o pojedincima i o tome kako oni mogu e, u lošem ili u dobrom pridonijeti razvojanju demokracije. Zbog toga treba mudro birati parlamentarce koji će sudjelovati u promatračkoj misiji i ja doista se zalažem i za uvođenje takvog kodeksa ponašanja i pozivam parlamentarce da ga usvoje. Međunarodne promatračke misije zahtijevaju mnogo rada i predanost i naravno dobro poznavanje ljudskih prava, izbornog postupka i međunarodnih standarda. Parlamentarci koji sudjeluju u promatračkim misijama trebaju svoje dužnosti obavljati profesionalno, odgovorno, nepristrano i uz visoki integritet, usvajanjem najboljih praksi i također pridržavajući se kodeksa, ponašanja etičkog kodeksa. Dakle, desetljećima Promatračke misije na međunarodnoj razini služili su demokraciji i narodima u svijetu. Budućnost promatračkih misija sada ovisi o nama, tako da je naša obveza zaštititi te misije i nastojati ih i još više poboljšati, no ono što je najvažnije, naša je dužnost prema čovječanstvu osigurati integritet takvih misija. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine Galea. Također ste se vrlo strogo držali zadanog vremena, što je primjer svima nama. Hvala na tome što ste ukazali na ovo vrlo problematično pitanje koje se naziva kavir diplomacijom. Mislim da smo svi mi to na neki način iskusili. A sada se obraćam Venecijanskoj komisiji i Drago mi je što mogu dati e, riječ Oliveru Hasku koji je e, član Venecijanske komisije i sudac. Izvolite. Hvala i želim zahvaliti organizatorima na ovom zanimljivom događaju. Evo, sada ću ukratko osvijekati ulogu Venecijanske komisije koja je vjerojatno najpoznatija po svojim e, mišljenjima o mađarskom zakonodavstvu, o medijima i po e, reformi poljskog pravosuđa. No, e, naša je komisija, komisija za demokraciju koja se ostvaruje zakonom ima zadaću pružati e, savjete u polju ustavnog prava i omogućivati suradnju između ustavnih sudova i ustavnih e, sudaca i pravnika u zemljama članicama u vezi sa izbornim pravom. Kada je riječ o ovom potonjem, e, mi ustrojavamo e, odnosno organiziramo konferencije izbornih povjerenstava. Evo, najnovija konferencija održala se u Oslu i bavila se pitanjem sigurnosti izbora. Izradili smo i usvojili kodeks dobre prakse u izbornim pitanjima, što je dosta star dokument e, iz 2002. godine, a nakon toga smo usvojili i čitav niz izvješća i smjernica o različitim aspektima izbornog zakonodavstva koji su se odnosili recimo na borbu protiv zlouporabe administrativnih resursa u izbornoj kampanji ili na razgraničavanje izbornih jedinica ili e, na pitanje pragova u izborima. Također e, pomogli smo parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe i njihovim e, misijama od 2004. godine, tako da imamo doista bogata praktična iskustva u tom smislu. a raspolažemo i praktičnim uh, znanjima o održavanju stvarnih izbora. Parlamentarna skupština Vijeća Europe je tijelo koje ima najviše slučajeva loše prakse kada je riječ o promatračkim misijama i teško je ponovno uspostaviti povjerenje u međunarodne promatračke misije ako dolazi do slučajeva kavijar diplomacije ili slučajeva koji su već spomenuti u vezi sa Armenijom i Azerbejdžanom. Parlamentarna skupština je u lipnju ove godine usvojila novu inačicu smjernica kojima se valja voditi u slučaju sukoba interesa. To uključuje i to da u svojoj izjavi svaki član mora ukazati na eventualne sukobe interesa prije nego što postane članom promatračke misije. Još nemamo dobre nadzorne mehanizme kako bi se to provjeravalo. Ponekad članovi misije namjerno prikriju te podatke o eventualnom sukobu interesa ili slučajeve kavijar diplomacije. Ali to je ipak nešto na što pazimo u Venecijanskoj komisiji. Evo nekoliko riječi o najboljoj praksi. Nastojimo sastaviti misije na način da budu ravnomjerno zastupljeni svi klubovi zastupnika, odnosno političke obitelji, kako bismo osigurali nepristranost promatračke misije. Ako imamo stručnjake eh, u promatračkim misijama, to je nešto sasvim drugo. Zapravo političari nisu stručnjaci. No, ipak, ako se osigura nepristranost, to osigurava i vjerodostojnost njihovih izvješća kada je riječ o međunarodnim promatračkim misijama. Nakon izbora, recimo, trebalo bi dati jednu jedinstvenu izjavu ili izdati jedinstveno izvješće, a ne dopustiti to da različite organizacije poput Vijeća Europe ili Europskog parlamenta i se svoje parlamentarne skupštine daju različite i zasebne izjave. Naravno, ne možemo isključiti postojanje različitih mišljenja, Naravno, postoji sloboda govora i možda će neki političari imati drugačiji pogled na situaciju, ali dužnost je članova misije dogovoriti izjavu i izvješće i nastojati izbjeći situacije u kojima će se omogućiti netom izabranoj vladi da izabere između više međunarodnih izvješća ili da vlada maše jednim izvješćima, a oporba drugim i onda dođe do pada povjerenja u sustav izbora u toj zemlji. Trebamo također surađivati sa lokalnim promatračima, zahvaljujući čemu možemo dobiti i kvalitetne informacije o stvarnoj situaciji u dotičnoj zemlji. Dakle, promatranje izbora je proces koji se stalno razvija, dakle on ne započinje tek e, tri mjeseca prije izbora ili završava netom nakon izbora ili nakon objave izbornih rezultata. Venecijanska komisija također e, procjenuje i izborno zakonodavstvo, tako da promatračke misije se mogu na to osloniti mogu se osloniti na takvu procjenu zakonodavstva. Također, Venecijanska komisija pomaže misijama ukazujući na eventualne nedostatke u uzbornom sustavu kako bi se njihovo izvješće moglo osloniti na našu stručnu procjenu i kako bismo mi onda u svojem izvješću mogli ukazati na loše prakse ili pak s druge strane na situacije u kojima je izborni zakon proveden u dobroj vjeri. I na kraju moram spomenuti suradnju između stručnjaka i političara, što je jedna od najvećih, jedno od najvećih jamstava nepristranosti ili kvalitetno obavljene misije promatranja izbora. odvijanje promatračkih misija je kao borba protiv dopinga u sportu. Dakle, uvijek se moramo suočiti sa nekim novim pojavama koje su nam prije bile nepoznate. Hvala, gospodin Task. Evo, ja sam dao zanimljiv prijedlog eh, zaklada otvorenog društva koja je možda ovdje zastupljena, ne znam, ali oni u svakom slučaju ukazuju na to koliko bi moglo biti korisno imati domaće promatrače između izbornih e, ciklusa, jer oni su kako prisutni u korijenju u svakodnevnicu. A sada gospođa Eni Bjorg iz e, Ureda OSS-a iz e, Ureda za demokratsku instituciju i ljudska prava, bivša, dakle, bivša ministrica vanjskih poslova Islanda. Najpša hvala što ste nas sve okupili ovdje, dionike izbornih postupaka, to je jako dobra inicijativa i želim vam zahvaliti što ste mene pozvali da sudjelujem u ovom panelu o kodeks ponašanja međunarodnih e, promatračkih e, misija. Kada se govori o kodeks ponašanja možemo puno toga reći i treba to i napraviti. No, ja sam se opredijelio ovaj put da se fokusiram na jedan aspekt kodeksa ponašanja i s obzirom na ograničeno vrijeme, a to je osobno ponašanje. Dakle, u kodeksu ponašanja, sada citiram, promatrači moraju imati dobro osobno ponašanje i poštivati druge i poštovati lokalne običaje, kulturu i biti maksimalno profesionalni u svakom trenutku, pa i u trenucima razumnosti i opuštanja. I ove stvari, o njima ovisi biti naš legitimitet. Dakle, kako netko može pružati preporuke, a da ne bude sam, e, da se ne drži sam integriteta i profesionalizma? I za naše timove to jako važno. Naime, svake godine šaljemo tisuće promatrača u izborne promatračke misije. Evo, prošle godine ih je samo bilo oko 2000, dakle to je od velikog značaja za nas. Ja sam počela prije 15 mjeseci u trenutku kada je pokret Me Too počeo jačati. I ljudi su tada počeli viđati prevalentnost e, seksualnog zlostavljanja. Mnogi aspekti života su bili obuhvaćeni time, pa i promatračke misije, e, izborne promatračke misije. Ono što se uveliko promijenilo zadnjih godina jeste razina tolerantnosti mi smo u našoj organizaciji odlučili proaktivno baviti se pitanjem kršenja pravila u profesionalnom kontekstu. Naš rad mora biti sukladan s novim idejama i normama oko toga što je prihvatljivo ponašanje, što nije. Svi naši promatrači trebaju znati i držati se OSS-ovih e, uputstava e, protiv e, zlostavljanja, seksualnog zlostavljanja i diskriminacije i to je uključeno u naš e, kodeks ponašanja. Već čitav niz godina to je u našim e, e, smjernicama i prošlih zadnjih godina smo udvostručili napor kako bi se radilo na tome. Uložili smo dodatni napor kako bi se jasno stavilo da kod nas ima nuta tolerancija za seksualno zlostavljanje potpuno smo svjesni toga koja je naša odgovornost, e, da oni koji su zaposleni kod nas i koje nam šalju države članice OSS-a nisu samo zaštićeni, već se osjećaju zaštićenima od seksualnog zlostavljanja i bilo kojeg drugog, e, druge prijetnje. Dakle, imajući na umu temeljna načela povjerljivosti i pravovremenosti, želimo se najprije postarati da potencijalna žrtva bude u središtu našeg pristupa i da je naglasak stavljen na to da im se pruži podrška. Zatim trebamo pokriti svo osoblje, osobito nacionalno osoblje u udaljenim područjima i onima koji manje dobro vladaju engleskim jezikom. Zatim trebamo promovirati otvorenu i pristupačnu kulturu, ponašanje na našim misijama i to su ključni ključne stvari za nas. Dakle, neću ulaziti u pojedinosti, ali evo, to je, objavili smo mali novi prospekt u kojem govorimo o tome. Imamo isto tako i, i gdje se o tome govori. Imamo jednu zasebnu prezentaciju o profesionalnom radnom okruženju koji je dostavljen svim promatračima nacionalnim i međunarodnim, dakle jačamo komunikaciju sa državama članicama OSS-a koje šalju promatrače na naše misije i to sve je uključeno dakle u rad kratkoročni i srednjoročni promatrača i za kraj to smo uključili i u obuke koje nudimo na raznim eh, točkama u zemljama sudionicama. Također smo se i postarali da kultura i liderstvo bude, to uključi, dakle, da se zna da e, šef misije, on ili ona, da se bave tim pitanjima u svom radu i kontaktu s osobljem. Također na svim misijama svi naši promatrači moraju potpisati kodeks ponašanja a u slučaju da ima ozbiljnih povreda, onda to može odmah izazvati povlačenje eh, akreditacije nekog promatrača. Dakle, ja mislim da sam pokrila većinu mjera koje smo donijeli kako bismo eh, se bavili pitanjem. No, dopuste samo još da za kraj kažem sljedeće. Naime, mi smo donijeli ove odluke zato što znamo da naši promatrači nisu samo oči i uši naših misija, već su i lice misija. Dakle, tu se radi o ugledu za odir, za našu organizaciju i svi naši promatrači se moraju na prihvatljiv profesionalan način eh, ponašati. Eh, dakle, oni putuju u brojne zemlje i susreću se s mnogim ljudima tijekom posla i mimo posla, ali mi ne pravimo razliku između toga. I tako, ta, to vrijeme i ti susreti otiču na naš ugled, općenito govoreći i na ODIR i na OSS. Toliko za sada od mene. Hvala vam. Najljepša hvala na tome što ste pokrenuli pitanje osobnog integriteta i povezanih pitanja. Dakle, s velikim zadovoljstvom vam mogu reći da imamo pola sata za raspravu, imamo devet javljanja za riječ. Evo, mogu uzeti još jednu ili dvije osobe više, ali pod isključim uvjetom da nitko ne govori više od dvije minute. Evo još dvije dodatne osobe. Dobro, dakle, pokupit ćemo vaša imena. Dakle, tu je pitanje boljeg parlamentarnog nadzora promatračkih misija, to je pitanje postavljeno i primjer Europskog parlamenta pokazuje da je jako važno baviti, imati na umu potrebu dakle, da se netko pridržava ovog kodeksa. A sada, gospodin Viktor Paus iz e, parlamentarne skupštine OSS-a, potpredsjednik e, ima riječ. Ne, gospodin Dobre, evo, izvolite. Hvala, predsjednice. Uvaženi sudjenici, dame i gospodo. Primijetio sam da je poseban naglasak nove pravomenine organizacije stavljen na kodeks ponašanja parlamentarnih promatrača i europskih institucija i vidim da su europske institucije u biti već poduzele određene korake kako bi se rješavala neka etička pitanja. U dokumentima koji se tiču ovog kodeksa ponašanja, koje je utemljeno na iskustvu stečenom na, tijekom brojnih e, promatračkih misija, ja sam sudjelovao u rad parlamentarne skupštine i nastavio sam dati svoj doprinos. I uočio sam na kojim poljima treba raditi. I tu imamo dvije konkretne situacije. gdje se može poboljšati rad u budućnosti. Postoje određene situacije oko kojih treba raspravljati, i vidjeti da li treba uvesti ili ne dodatne elemente u kodeks ponašanja kako bi se smanjila opasnost mogućih eh, problematičnih ponašanja. No, ne podržavam da se uzme u obzir razmatranje zabrane sudjelovanja, već samo da se razmatra moguće priloge kodeksu ponašanja. Dakle, tu te dvije situacije sljedeće. Kao prvo, slučajevi zastupnika koji su članovi parlamentarnih e, prijateljskih skupina sa određenim zemljama koji idu u te konkretne zemlje u parlamentarne izbore. Drugo, zastupnici koji pripadaju organizaciji ili stranci neke nacionalne manjine u državi A, a idu promatrati izbore u državu B, u kojoj je spomenuta manjina iz države A, na e, većina ili je dijelom vladajuće koalicije u trenutku promatranja izbora. Ja neću izvlačiti i izvoditi zaključke, ali mislim da e, je potrebno imati određenu raspravu na jednu ili barem dvije teme. Dakle, kao prvo, ako parlamentarci kada potpisuju kodeks ponašanja e, kažu da su u jednoj ili drugoj od gore navedenih situacija, a drugo, treba vidjeti da li u takvim slučajima treba uključiti određene odredbe o radu tih parlamentaraca na misijama ili o postupovnim mehanizmima. Evo kao primjer, kriterij za formir, formiranje e, ekipa. Evo molim vas, možete li zaključiti, pošto imamo još devet govornika. Evo ja ću biti jako brz. Dakle, s ciljem, nastavljam s ciljem da se e, smanji iskušenja subjektivnog djelovanja. Dakle, Nadam se da će specijalizirane institucije za promatranje izbornog postupka pružiti svoj doprinos e, i analizirati ove prijedloge. Najljepša hvala. Najljepša hvala vama, dakle, što ste spomenuli političke stranke i skupne prijateljstva. Sada na Gilu, Evo, zastupnica, kolegica, izvolite imate riječ na dvije minute. Hvala svim govornicima. Ovo je bila doista zanimljiva prezentacija. Evo, želim, se, želim spomenuti par stvari. Dakle, što se tiče problema u međunarodnim promatračkim misijama i kako ih se rješava. Dakle, naravno, ja sam sudjelovao na čitavom nizu tih eh, promatračkih misija i želim podijeliti s vama jedan primjer. U jednoj konkretnoj zemlji u kojoj smo promatrali izbore, jedan zastupnik iz jedne jako uvažene članice mm, došao je nas došao je u tu zemlju i na veče eh, izborno veče iznio je svoje svoje mišljenje i otišao. Dakle, to je bilo čisto podrivanje svega svog međunarodnog doprinosa. Dakle, ako ste vi iz neke uvažene i važne države, onda se e, tisak prvenstveno interesira za vas. Ono što hoću reći je da taj kodeks ponašanja mora biti obvezujući za sve, bez obzira na status osobe ili zemlju iz koje se dolazi. To se tiče i ovog parlamenta i svih drugih zemalja. Jer kada dođu bivši predsjednik vlade, bivši predsjednik države, oni odjedno imaju puno više manevarskog prostora od drugih promatrača. Dakle, trebamo biti dosljedni u provedbi i dakle, svi oni koji su u međunarodnim promatračkim misijama moraju imati obuku i jasno znati što se od njih zahtjeva e, što se tiče kodeksa ponašanja. To je bila moja prasta. E, Nina, imate ću još 5 sekundi. E, dobro, još dvije stvari. Dakle, jedna, primijetila sam da ima otpornost prema timskom radu kada se koristi te resursi, ono što ste vi rekli o ekipama, možda to treba bolje sagledano. I za kraj pitanje, da li trebamo više raditi na izgradnji kapaciteta u partnerskim državama i koje, šta je ono što ostavljamo za sobom kada se radi o i o M, dakle međunarodnim promatračkim misijama. Hvala sada gospodin e, Roberto Montella, generalni tajnik parlamentarne skupštine OSS-a. Izvolite, imate riječ dvije minute. Najviše hvala, želim čestitati Kristini i vašoj ekipi što ste organizirali ovaj seminar, ovo je jako zanimljivo i svi dionici koji su, mm, su tu, tako da vam želim čestitati na okupljenoj ekipi. Što se tiče kodeksa ponašanja, i mi na parlamentarnoj skupštini pokušavamo imati bolji kodeks ponašanja, naravno to je nužno, možda bi bilo dobro imati jedan zajednički kodeks ponašanja, koliko je to je to moguće, no želim privući vašu pozornost e, na jednu stvar. Dakle, ja se ovim bavim već 20 godina i konačni proizvod onoga što imamo u izbornim promatračkim misijama jeste preliminarni e, je preliminarna izjava zaključaka i završno izvješće. Dakle, i to je nešto što se daje u 48 sati prije izbora. Bio sam na brojnim promatračkim misijama i utjecaj parlamentaraca na konačni rezultat e, izbora, odnosno na ove dokumente, 5%, možda 10% maksimalno. Dakle, pregovarate, imate zanimljivu raspravu oko stola, ali pravi utjecaj na upravljanje tom izjavom je 10%. Dakle, moramo imati jako strog kodeks ponašanja za parlamentarce po tom pitanju, ali možda bismo trebali sagledati još jednu drugu stvar. Dakle, 90% onoga što ide u ovaj dokument, dakle, 90% izjava piše ili zamjenik načelnika misije, analitičari, stručnjaci. To su ljudi koji imaju dugo godišnje iskustvo. Mnogi od njih su ovdje, Dakle, idemo s tom pretpostavkom da želimo imati strog kodeks ponašanja za parlamentarce, jer se misli da možda imaju neke prijatelje, da su subjektivni, da e, su možda izloženi nekim pritiscima političkih prijatelja ili ljudi iz zemlje koju promatraju, ali moramo spostarati i da isto tako imamo kodeks ponašanja koji to izbjegava. No, isto bi trebalo vrijediti i za stručnjake koji su također ljudska bića i ja ne mogu vjerovati da su oni samo eto tek tako neutralni. Ja sam uvjeren da brojni stručnjaci, ja znam neke od njih, imaju jaka politička mišljenja i dakle vjerojatno mrze iskonski diktatori poput nas, imaju jasna politička mišljenja o zemljama koje promatraju i oni potpisuju kodeks ponašanja. E sad, razina odgovornosti parlamentaraca je jasan. Dakle, oni su javne ličnosti, imaju E, izvješća u slučaju karijernih diplomata, ukoliko se loš ponašaju, njegov ugled, njihov ugled je u pitanju, a razina odgovornosti oni koji predstavljaju, koji proizvedu 90% ovog završnog proizvoda, evo zaključujem, zaključujem, prepušten je nekolicini pojedinaca koji odlučuju da ih e, angažiraju ili ne, dakle, ovi dugotrajni promatrače ili zamjenika načelnika ili načelnika misije. Dakle, nemojte ovo e, shvatiti primiti kao optužbu bilo kakve vrste, ali ovaj seminar ima ime koje ima, dakle, ja želim e, dati svoj doprinos onome do čega mi je stalo, to su međunarodni promatrači. Mislim da je budućnost za uspješan e, rad, dakle, neovisnost, nepristranost, nešto što ovisi i o mehanizmima angažiranja onih koji utječu na 90% e, rezultata završnog proizvoda, dakle izvješća. Dakle, moramo paziti na to tko, je, tko to radi i tko je odgovoran za 90% e, završnog proizvoda promatračke emisije. I naravno pitanje je pitanje upućeno onima koji su odgovorni za njihovo angažiranje. Hvala gospodina Nimas, e, senatoric, belgijski senator, izvolite. Dobar dan. Neki od naših e, trenutnih e, eurozastupnika su zastupnici Vijeća Europe i tu su radili na belgijskim predsjednicima i više nisu došli u Vijeću Europe. Na nacionalnoj razini imali smo raspravu o tome koje su moguće sankcije na nacionalnoj razini za te osobe i očito nije stvar bila dovoljno jasna ili bilo teško pitanje. Dakle, pitanje koje ja imam za sve vas, ali osobito za OSS, možete li odbiti takve osobe za buduće misije temeljem izvješća drugih organizacija ili uvijek trebate odobrenje nacionalne e, razine s nacionalne razine. Dakle, što je to što preporučujete? Evo, koliko sam čula, preporučujete da se primjenjuje isti kodeks ponašanja na nacionalnoj razini. Da li je to realno? Kako i kad započeti s tim? Jer mi želimo izbjeći da osobe koje su se nedolično ponašale i to očito jasno nedlučno ponašale da budu upućene na buduće međunarodne misije. Dakle, što preporučujete kako bi se to pitanje riješilo? Hvala. Hvala lijepa gospođo Mas. Sljedeći govornik e, je zastupnik e, Jose Farija. Izvolite, dvije minute. E, Nastavit će se držati ovog ograničenja vremena. Zahvaljujem e, na prisutnosti svim dionicima. Ja sam sudjelovao e, u nekoliko promotračkih misija e, kao član parlamentarne misije. Slažem se sa svime što je ovdje rečeno. Nedavno sam bio u Crnoj Gori, tamo poznam vrlo dobro situaciju E, jedan član je bio isključen iz misije. Svi e, znate za tu situaciju. E, ja sam svjedok toga, to se dogodilo. Jedna vrlo ozbiljna situacija koja se dogodila izvan ove misije. Nedavno, za vrijeme izbora, izbora u navodnicima, u predsjedničkih izbora u Venezueli, što da kažem? Evo, čuli smo od gospođe e, e, Dotir e, kada se član misije miješa u takove situacije. Jedan europski zastupnik je bio tamo. Bismo ono što se dogilo uh, u socijalnim mrežama, društvenim mrežama, uh, jeste da je Evropska unija poslala ovog zastupnika koji nije bio ovlašten da uh, djeluje kao promatrač. Trebali bismo imati kodeks koji bi se odnosio na sve. To je već rečeno trebali bismo predvidjeti u kodeksu ovakove situacije. Svi zastupnici koji su pozvani u te misije e, od strane e, vlasti moraju biti uključeni. Ne možemo u tome sudjelovati na individualnoj osnovi ili po individualnim pozivane vlasti. Hvala kolega Farija. E, gospođa Lena, e, Lena Šik, e, misije arapskih država. Niste tražili riječ, oprostite onda. U redu. Onda bih dala riječ gospodinu Nikolaju Panfilu iz e, udruženje Promolex iz Moldove. Hvala predsjednice. Budući je tema ovog panela najbolje prakse parlamentarnog promatranja, ja bih sa stanovišta e, predstavnika e, civilne organizacije htio nešto reći koliko cijenimo ovaj rad pozivamo međunarodne organizacije da surađuju na lokalnoj razini sa predstavnima civilnog društva. Mogu vam govoriti o situaciji koju smo imali 2009. Tada smo imali takozvanu Twitter revoluciju. E, Imali smo e, razmjenu između domaćih promatrača i međunarodnih promatrača. U izborima u travnju i do sada ta, e, ta je komunikacija se znatno poboljšala i razvila. To je donijelo veliko, velike koriste i za nacionalne promatrače jer znaju da e, se e, primjedbe i zapažanja prenose e, raznim tijelima na međunarodnoj razini. Važno je, kao što sam rekao, da imate informacije s terena i u, u, Moldovi ćemo imati u veljači 24. izbore, opet izbore zato se treba pripremiti u kontekstu e, primjene e, e, reforme izbornog sustava. Ta reforma nije izvršena na transparentan način. Ona nije uključiva i to je jako važno za nas. Hvala vam lijepa na mogućnosti da ovdje govorim. Htio bih E, vas e, e, prenijeti jedan poziv. I mi imamo kodekse ponašanja, imamo mnogo stručnjaka koji rade u raznim zemljama i raznim organizacijama. Možda bismo mogli surađivati ne samo za vrijeme sastanaka, već nekako ustanoviti mehanizam kako bismo postali članovi međunarodnih misija kako bismo dobili tu perspektivu sa obje strane. Hvala lijepa. E, svi smo svjesni e, važnosti suradnje sa organizacijama civilnog društva. Imam još tri javljanja za riječ. I onda ćemo se vratiti e, na govornike panela. E, gospodin Matiju Matthew Saleh iz parlamenta Velike Britanije. Imam dva pitanja za članove panela. Prvo, e, sa ovim novim kodeksom ponašanja, e, koliko to uključuje i e, osposobljavanje za misije gdje članovi misija mogu saznati kako se ponašati i koja je važnost misije mm, pratitelji e, misija e, koliko je važno da to budu stručnjaci, pravnici i tako dalje koji bi onda mogli rješavati e, probleme na licu mjesta, a ne tek nakon što se već situacija dogodila. Hvala gospodine Salik. A Stefani Šifer sada ima riječi iz EPDA. Ja mi imamo 14 zemalja u kojima imamo promatrače. E, ovi kodeksi ponašanja su korak naprijed. Mislim da je to vrlo važno, ali mislim da je to tek prvi korak, a ne zadnji korak e, Mm, Europski parlamenti također moraju usvojiti takove kodekse ponašanja. Reći ću vam zašto je to važno. U Ruskoj federaciji e, e, ove godine e, ruski građani nisu čuli ništa od E, promatračkih misija. Oni su čuli samo e, individualne izjave e, evropskih parlamentaraca. Prema tome nije bilo komunikacije. Misija je bila prisutna samo na dan izbora. Ono što oni su dali vrlo pozitivan, e, pozitivnu ocjenu e, izvještaja e, i izbora. I time su zasjenili iz izvještaj odjera. I u Zimbabveu smo imali takav slučaj. I imali smo također misiju od 32 člana u Kambođi. Htjela sam istaći da ako međunarodne organizacije povećaju i poboljšaju svoje kodekse ponašanja, onda i nacionalni evropski parlament moraju slijediti taj primjer. Hvala. Hvala lijepa na, ovom, na ovoj izjavi Stefani. Zadnji govornik prije no što će panel odgovoriti je gospođa Gospodin Martin Gael iz Venecijanske komisije. Izvolite. Hvala lijepa gospođo Hautala. Mm, e, e, Gel e, je često žensko ime u frankofonom svijetu. Ja imam jednu kratku primjedbu i jedno kratko pitanje primjedba. Mislim da ćemo se svi složiti kad kažemo da međunarodni promatrači e, ne smi, e, ne smi, oni moraju biti objektivni, oni e, moraju imati i tehničko znanje. Naravno, to su parlamentarni zastupnici E, i, e, ili parlamentarci NATO-a e, ili članovi skupštine, skupštine OSS-a i Vijeća Europe. U, u, ti parlamentarci su danas u Strasburu, pa ću govoriti za njih. Mm, imamo određena načela za promatračke misije, imamo i deklaraciju Ujedinjenih naroda o tome. E, međutim, čuli smo i o korupciji članova misija recimo u Azerbajdžanu. E, imamo i moramo imati i izjavu o, sukobu interesa članova. E, to pretpostavlja i etičku i moralnu odgovornost članova misije. E, kodeks ponašanja koji će se usvojiti u ovim tijelima e, u promatračkim misijama. To mora e, biti obvezno. Mora se dokazati odsutnost sukoba interesa članova. Hvala. Kolege, mislim da sada moram malo improvizirati jer vidim da e, su mnogi članovi nacionalnih parlamenta nezadovoljni zbog toga što ne mogu dobiti riječ. Ali ako se složimo da, da govorite samo jednu minutu, onda vam možemo dati riječ. E, pozvat ću gospodina Romaskanova iz Rumunjske. Molim, ograničite se na jednu minutu. Hvala lijepa, predsjedateljice. 37 sekundi govorim e, u ime e, nacionalne delegacije Rumunjske u oecp u Od početka e, praćenja izbora smo imali dva zastupnika u 93. u referendumu u Ruskoj federaciji 12. prosinca te godine. Htio bih e, reći sljedeće. Mnoge evropske organizacije mm, mm, e, e, rade u promatračkim misijama. mogli bismo osnovati interparlamentarnu skupinu Eh, iz četiri skupštine NATO-a, OSS-a, Europskog parlamenta i Vijeća Europe. Koje, eh, cilj takove grupe da, jeste da identificiraju eh, slabosti i jake strane takovih misija kako bi se poboljšalo njihov rad. Mislim da bi to bila dobra ideja. Hvala lijepa. 37 su poklanjam e, ostatak vremena mojem kolegu, kolegi iz Sudana. Hvala lijepa. Sljedeći e, imamo švedski parlament, e, zastupnicu iz švedskog parlamenta. Hvala lijepa predsjedateljice. Ono bi, što bih htjela ovdje pocrtati jeste da mnogi promatrači i osoblje E, imaju vlastitu političku agendu. To je jako važno. Dobro je da imamo kodeks ponašanja, da imamo osposobljavanje, da se izjave daju u suradnji sa posebnim predstavnikom i šef, šefu, sa šefom misije. Ali nakon što se ti ljudi e, vrate u zemlju, onda daju vlastite izjave. I to često nema veze sa službenom izjavom. U desetak godina mog rada na promatranju vidim da je to rastući problem. To se sve češće javlja. Moramo to imati na umu. Mislim da je moguće e, e, spriječiti te osobe da daju takove izjave. Ako idete u promatračku misiju, onda e, se morate obvezati da nećete davati takove izjave. E, to često rade političari, populisti. E, možda se radi o prijevari, korupciji i tako dalje. Međutim, moramo imati političku volju da to zaustavimo. Hvala vam na jasnoj poruci. A sada ću dati riječ gospođi Mariji Teleriti iz Grškog parlamenta. Imate jednu minutu. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Govorit ću grčkim. Imam mm, nekoliko pitanja. U prvom redu cilj misija. E, Izabel je to objasnila, ali ja imam sljedeće pitanje. Što možemo učiniti u međunarodnoj misiji? Kako možemo E, ispoštivati e, e, etički kodeks u takvoj situaciji. Ovo nije sada sljedeće, nije pitanje, već prijedlog. Tiče se sudjelovanja žena u izbornom procesu. Ovdje moramo usvojiti pristup i metodu, određenu metodu kako bismo koristili E, iskustvo koje smo prikupili u izbornim postupcima. E, e, u stvari ja predlažem niz pristupa, raznolike pristupe. I onda imamo konačni izvještaj. I to trebamo analizirati kako bismo koristili iskustvo ovih timova i predstavnika. I na kraju što se tiče univerzalne prirode i pravičnosti postupka, ti postupak mora biti transparentan. E, e, e, moramo analizirati ono što je već učinilo Vijeće Europe, moramo se koristiti tim iskustvom. To će nama koristiti kao promatračima na izborima. A sada molim e, članove panela, naša četiri stručnjaka i stručnjakinje, da e, komentiraju ovo što smo čuli. Ići ćemo obrnutim redom. E, molim također da se ograničite na nekoliko minuta rasprava je bila vrlo zanimljiva. Mogli bismo govoriti o mnogo tema. E, ali ja ću početi e, time da kažem da sam bila u ovoj e, situaciji da sam i političarka, bila sam vrlo dugo političarka, a sada sam direktorica odjera i ja biram osoblje za promatračke misije. Mislim da shvaćam obje strane. naravno znam da političari uvijek imaju svoju agendu, inače ne bili bili u politici. Ali kad su članovi promatračke misije, kada su članovi jednog tima i kada donose zajedničke e, odluke i daju zajedničke izjave onda se moraju držati e, e, zajedničkog duha naravno teško ih je zaustaviti nakon povratka kući da daju svoje interpretacije međutim oni ne smiju govoriti nešto suprotno od zaključka promatračkog e, tima. Mogu to interpretirati, ali ne se suprotstavljati e, mišljenju cijele skupine, cijelog promatračkog tima. Teško je to učiniti, ali možda ipak moguće. Ono što je rekao Roberto Setir, odgovornost političara je i parlamentaraca u pitanju da, oni su odgovorni svojim biračima. Ali kad ste u međunarodnoj misiji, onda niste odgovorni e, biračima. E, vi ste e, tu se ne kandidirate na izborima. Iz toga je važno da, kodeks, da se kodeks ponašanja primjenjuje na sve. Osoblje ključnog tima kad sam govorila o osobnom ponašanju i kodeksu, nisam govorila samo o osoblju, već o svima. Taj se kodeks odnosi na sve. Evo, ja govorim o odiru, kako mi to gledamo. Ali nitko nije potpuno neutralan. Svi imamo e, našu prtljagu i naša mišljenja e, ono što ja tražim od osoblja jeste da budu profesionalni u svojem pristupu i e, da budu objektivni. To je moja uloga. Moraju biti profesionalci, moraju se profesionalno e, ponašati. Mogu imati mišljenja, ali moraju se ponašati profesionalno. Oliver Kask, izvolite. very many good ideas. Pa čuli smo mnogo dobrih napomena. Jedno pitanje odnosilo se na političare ili istaknute ličnosti koji iznose vlastita osobna mišljenja koja se razlikuju od izvješća Međunarodne promatračke misije. Pa tu možemo vrlo malo učiniti. Naročito kada u današnjem društvu imamo vrlo lak pristup društvenim mrežama. No, u svakom slučaju, dužnost je domaćih medija, lokalnih nevladinih organizacija, ukazati na pitanja koja postavljaju službena izaslanstva. I naravno, zadatak promatračke misije je ne samo iznijeti zaključnu izjavu ili završno službeno izvješće. Zapravo je svrha promatračkih misija pomoći izbornim povjerenstvima ili sudovima koji moraju odlučivati o žalbama u vezi s izborima. Dakle, ako se neki političari upuštaju u takve samostalne izlete, i govore da su izbori bili dobri i pravični, ako oni nisu bili, tijela koja objavljuju rezultate izbora ili sudovi moraju temeljiti svoju procjenu na izvješću promatračke misije. Jedno se pitanje odnosilo na neodgovorno ponašanje ili izjave pojedinaca koji jesu političari, ali ne predstavljaju neki parlament ili parlamentarnu skupštinu. Možda političko mišljenje stručnjaka nije nešto što uživa toliki prioritet. E, ali ipak je ono zapravo skupi kompromis između mišljenja različitih e, struja i različitih osoba. Sada ćemo čuti od eh, gospodina Gale i njegove odgovore. Dakle, on je više član parlamentarne skupštine i voditelj promatračkih misija. Hvala. Nastojat ću biti sažet. Pa volio bih eh, da ovaj kodeks ponašanja bude obvezatan, jer inače gubimo vrijeme. Kada je riječ o stručnjacima za izbore. Ja sam e, imao čas surađivati sa nizom takvih stručnjaka koji su bili veliki profesionalci i vrlo nepristrani. Mnogo sam od njih naučio, no takav bi kodeks trebao biti obvezujući za sve sudionike misije. Predlažem također da bi nacionalni parlamenti trebali imati stalne parlamentarne odbore za izbore koji će nadzirati ponašanje parlamentaraca koji su na radu u inozemstvu i takvi bi odbori trebali imati ovlasti donošenja stegovnih mjera u slučaju neodgovornog ponašanja. Da odgovorim prijatelju Mateju Sadigu, dakle, mislim da promatračka misija treba naravno objasniti svim sudionicima koji je kodeks ponašanja i pobrinuti se da ga svi potpišu i da se njega drže. Svi bi trebali također imati ovlasti izbaciti parlamentarca koji se neodgovorno ponaša i ugrožava integritet misije tijekom trajanja same misije. Nalazi misije naravno moraju doći do javnosti, do naroda dotične zemlje i naravno zato i izajemo svoja konačna izvješća koja moraju doći i do političkih dionika, ali na kraju krajeva izbori nisu naši nego pripadaju narodu koji je najvažniji dionik, tako da moramo nastojati učiniti sve što možemo kako bi ti zaključci doista i izišli u javnost. Što se događa nakon e, završetka misije? E, tu je bila Marija, tu su bile Hanna i tako dalje. Dakle, što je bio slučaj recimo sa eh, parlamentarcima sa britanskih otoka ili s Malte. Dakle, ako eh, nakon eh, završetka misije ti parlamentarci žele dati izjavu za medije, oni trebaju zatražiti dozvolu voditelja misije. Dakle, nisu slobodni u tom smislu. Dakle, to mora odobriti voditelj misije, mora provjeriti njihove izjave i onda su oni tek slobodni davati izjave za medije. Zatim, ravnopravnost spolova u misiji. Naravno, ne smijemo diskriminirati i napokon jedan od međunarodnih standarda je i konvencija o suzbijanju svih oblika diskriminacije protiv žena. To je jedan od standarda čije ispunjenje moramo pratiti tijekom promatračke misije. Tako da je važno da se poštuje jednaka zastupljenost obaju spolova u sastavu misije. Naravno, trebamo se uskladiti u svojem radu sa lokalnim promatračima, nevladinim organizacijama i drugim promatračkim misijama. I na kraju nekoliko riječi o sukobu interesa i nepristranosti. U izborima prevladavaju velike emocije, što je uvijek slučaj, a mi kao promatrači moramo biti emotivno prisutni, ali ne smijemo dopustiti da nama u potpunosti ovladaju emocije. I na kraju Izabel Santos, potpredsjednica Parlamentarne skupštine OSS-a na tri minute, a očekujemo sada da nam se pridruži i visoka predstavnica gospođa Mogherini. Hvala, evo budući da imamo prirod s portugalskog, što nije baš uobičajen slučaj, govorit ću portugalski. mnogi su čuli, dakle, Izvješća su naime jako važna, ali stječemo dojam da ta izvješća izdaju određene organizacije, ne govori se o paralelnim misijama, a njih je sve više i više. Ja vjerujem da to dovodi u pitanje kvalitetu našeg rada. Naš rad se više i više prate članovi međunarodnih medija i politička tijela određenih zemalja koji sve ozbiljnije uzimaju e, izvješća i mišljenja koja e, radimo. U suprotnom, tim vladama ne bi trebale paralelne promatračke misije koje su im više naklonjene i ne bi smatrali da je potrebno financirati paralelna izvješća koja dovode u, pitanja, u pitanje ozbiljna izvješća koja mi radimo. Dakle, ako ima ljudi koji sudjeluju u tim promatračkim misijama i koji iznose svoja stajališta i koje svi slušaju, a tu se prvenstveno radi o zastupnicima, dakle svi smo mi aktivni na Twitteru, društvenim mrežama, Facebooku. Dakle, uz pomoć jednog klika lako je znati što neki zastupnik misli na datu temu. Dakle, kada se kaže da treba pojačati transparentnost evaluacijskog postupka, evaluacije demokratskih, e, demokratičnosti izbora, pa mislim da nema ništa bolje od političara i zastupnika za taj posao, jer oni imaju iskustvo samog tog postupka i uzred budi rečeno, njihova politička mišljenja su najizloženija jer su najpoznatiji i njih je najlakše kontrolirati. Svi članovi izbornih misija su jednako su, jednakog su značaja. Dakle, nije moguće da neki od njih utječu više na zaključke i ocjene promatračke misije. Na kraju svi mi imamo pravo iznijeti svoje mišljenje, ali nitko nema pravo e, navoditi neke svoje činjenice, a misije su utemeljene na činjenicama, stoga je važno, sve više i više važno imati dugoročne promatračke misije e, i dugoročne promatrače koji će nam staviti na raspolaganje činjenično stanje kako bi naši zaključci bili maksimalno utemeljeni na činjenicama i transparentni. A što se tiče sudjelovanja žena, to je istina da je to nešto što jako često navodimo u zaključcima i izvješćima i često smo ukazivali na značaj, na potrebu da se sve više i više uključuje žene u taj posao. Na glasačkim listama i u imenovanju šefova misija moramo imati na umu ravnotežu između muškaraca i žena. Eto, toliko ne mogu više govoriti jer nemamo više vremena. Hvala. Hvala na ovim dragocjenim napomenama. Ja moram dati jedan vrlo kratak zaključak jer mislim da se svi slažemo u tome da su međunarodne promatračke misije doista važan instrument i moramo očuvati dostojanstvo, glas i kredibilitet koji uživaju te misije. Naravno da treba provesti kodeks ponašanja i svaki bi nacionalni parlament e, mogao razmotriti jedan takav e, kodeks ponašanja prije nego što to učine međunarodne parlamentarne skupštine. Dakle, uzmite to u obzir jer će to svakako doprinijeti i dosjednosti obavljanja našeg posla. Idući tjedan e, ovdje će se održati sastanak e, skupine za demokraciju i izbore i razgovarat ćemo i o prethodnim misijama i o izazovima dolazećih misija. A sada je moj zadatak zaključiti ovo zasjedanje. Molim vas da ostanete u prostoriji, uskoro će nam se priključiti gospođa Mogherini i prva potpredsjednica Europskog parlamenta, gospođa Mary će uzeti riječ.